Iniziamo allora i lavori della plenaria della nostra commissione prima delle dieci e mezzo. Za 10.30 je najavljeno glasovanje. Dotad moramo se pozabaviti sa dvije točke dnevnog reda. Jedno se tiče međunarodnih sporazuma, izmjeni članka 90 poslovnika s tim u vezi nam se obratio predsjednik e, odbora IMKO. Tražili smo mišljenje pravne službe i oni su rekli nešto sasvim drugo, to je da se naš poslovnik mora izmijeniti, mora uslijediti izmjene kako bi se poštovali ugovor u vezi s tim. Za to je imenovan kolega Martin kojem sad dajem riječ. Um, Hvala vam. Kao što ste rekli, ovo je zatražio predsjednik odbora INTA. Želim reći da je gospodin Brok iz odbora AFET također tražio izvješće s ovim u vezi iz nešto drugačijih razloga. Predlažem tri izmjene za članke od 90 do 4, odnosno 6. Želimo uskladiti pravila parlamenta, pravilni parlamenta sa ugovorima. Kad je riječ o stavku četiri, pravila kažu da možemo dati mišljenje o trenutnim pregovorima, ne možemo utjecati na konačni sporazum. Gospodin Brok smatra da bismo trebali uspjeti nešto reći na kraju pregovora i da bi odbori mogli moći davati mišljenje na međunarodne sporazume. Odbori su to i dosta činili, međutim e, pravilnik nije to spomenja i sada se to mora uskladiti. Po meni amandman jedan nije kontroverzan, međutim sastao sam se s kolegama iz svog kluba te čelnikom odbora INTE koji je predložio da se izmijeni dio koji se tiče davanja mišljenja na završetak e, pregovora. Smatra da da kad je riječ o ovim sporazumima, da se oni ne mogu, kad se parafira sporazum, smatra da se nakon toga one ne mogu mijenjati. Trebali bismo uz proces našeg davanja mišljenja moći izraziti svoje rezerve. Međutim, upitna je korisnost davanja mišljenja nakon što se sporazum već parafirao. Zato što zapravo tada ne možemo ništa promijeniti. O tome će raspravljati predsjednici odbora. Zanima me što će to mi reći kolege. Kada je riječ o članku 90, odnosno stavku 5, nije riječ o smanjivanju utjecaja parlamenta, već se sve usklađuje sa ugovorima i naš pravilnik mora biti u skladu s ugovorima. Članak 90 stavak 6. Riječ je o suradnji sa Europskim sudom. Tamo gdje trebamo dati suglasnost, možemo zatražiti mišljenje suda, te dati mišljenje na međunarodni sporazum. To je ovlasti nam daje ugovor, te zapravo s ovom izmjenom oslabljujemo svoju poziciju. Dakle, nakon što smo dobili pravno mišljenje, sada ove, ove izmjene nisu više kontroverzne, te možemo dati svoje mišljenje o ovom pitanju. Dakle, ovo mišljenje između parafiranja sporazume konačnog popisivanja. Hvala vam. Želi li se netko javiti za riječ? Izvolite. Hvala vam. Ovo obrazloženje je dovoljno detaljno, razumijemo amandmane, ova stvar je važna. Cijenim vašu hrabrost da nastavimo s radom na ovom izvješću pred kraj ovog saziva. Nažalost nema dovoljno jezičnih verzija ovih prijedloga. Ovdje vidimo tekstove na engleskom, francuskom, njemačkom i talijanskom. Međutim, evo nekoliko komentara s tim u vezi. Najvažnije pitanje kada govorimo o članku 90 pravilnika je koja je tema, odnosno čime se bavimo kada dajemo svoje mišljenje. Je li riječ o nacrtu međunarodnih e, sporazuma ili odluci vijeća. Mislim da moramo biti jasni kada želimo dati odgovor na to pitanje. Svi znamo da je postupak za osvajanje međunarodnih sporazuma složen i nakon Lisabonskog ugovora parlamentu je dana konkretna moć koja se može vidjeti u zadnjoj fazi zaključivanja međunarodnih sporazuma. Postupak ima tri faze. Prva je kada komisija potpisuje tekst sporazuma, a i to nakon usvajanja od strane vijeća, tada, se, tada komisija predstavlja dva prijedloga, jedan za potpisivanje, drugi za dovršetak sporazuma. Druga faza počinje sa usvajanjem odluke u vijeću, ukoliko se ne varam, o potpisivanju sporazuma i zadnja faza je kada vijeće usvaja odluku za dovršavanje sporazuma. Jasno je da je uloga parlamenta da nastupa nakon druge faze. I dakle ova odluka o potpisivanju sporazuma bi trebala odnosno sklapanju sporazuma bi trebala biti faza u kojoj parlament daje svoje mišljenje. Ja bih promijenio riječi, nacrt sporazuma, u nacrt odluke o sklapanju sporazuma, koja je po meni preciznija i jasnija. Ne podržavam ponavljanje postojećih pravila, možda bismo se trebali suzdržati od ovih ponavljanja, a ponavljanje sam našao, odnosno vidio amandmanu 90 stavak 4, to je zadnja rečenica, Člana 49, 59, 50 i 51, po meni je riječ o ponavljanu. Htio bih da nam kolega Martin objasni što se tiče, što se dijela koji se tiče amandmana 2. Tekst ide predsjedniku koji potom upućuje nadležnom odboru. Zašto to moramo ponovno spominjati u članku 90? Postoje li neki skriveni problemi kada je riječ o međunarodnim pregovorima? Zbog, zbog čega to sada činimo? I konačni komentar. Jasno mi je zašto sklapanje sporazuma i privremena primjena zbog čega su oni važni, to nam je potrebno. Ponavljanja, da odnose se na članak 90 stavak 4. Vaš prijedlog je da se promijeni riječ sporazum. Predlažem da izmijenimo nacrt sporazuma sa o tekstom nacrt odluke o sklapanju sporazuma. Nacrt sporazuma se čini preopćenit, ali ako kažemo nacrt odluke, onda to označava određenu fazu postupka. Hvala. Želi li netko drugi nešto reći o tome? Ako ćemo mijenjati stavak pet, pa onda ne govorimo o nacrtu odluke, već o odluci. Nije riječ o nacrtu odluka. Gospodin Brok i gospodin Moreira su u pravu. Priroda međunarodnog sporazuma se razlikuje od političkog e, ugovora, zasigurno iz perspektive odbora AFET. Važno je da parlament da se može izjasniti o nijansama međunarodnog sporazuma. Na, koliko želite, kolega Martin, možete zaključiti. Koliko želite odgovoriti, izvolite. U vezi ovoga što je rekao gospodin Daf, slažem se s njegovim mišljenjem, ali želim da se zadrži ova razlika. Ukoliko se govori o izvješću akta, nismo mogli izmijeniti njezin tekst, ali nakon što se počeli raditi na ovom tekstu, Mogli smo se pozabaviti, kao što ste vi rekli, nijansama koje se nalaze u tom sporazumu, te smo došli do drugačijeg ishoda. Dakle, mogli smo dati svoje mišljenje i nakon što se sporazum parafirao. Kada je riječ o stavku 5, moj amandman ovako sročen zato što sam se htio pozabaviti ovim problemom. Traži se suglasnost ili mišljenje parlamenta, bla, bla, bla. Dakle, rješava se ili riječ o nacrtu sporazuma, jer se navodi da kada, nas, kada od nas vijeće službeno zatraži mišljenje, dakle ne spomenju se faze procedure. Hvala vam. Budući da se ovo izvješće mora usvojiti, da se njemu mora glasovati 18. ožujka. Možemo zadati rok za amandmane na 20. veljače u podne, ukoliko nema primjedbi, to se tako prihvaća. Hvala vam kolega Martin. Prelazimo na izvješće kolege Gualtierija o sporazumu kada je riječ o registru transparentnosti. Ovime se pozabavilo predsjedništvo. Tu je sudjelovao gospodin Gualtieri, ja i kolega Tarkovski. Konačno smo dovršili pregovore o ovom pitanju uz uh, usvajanje od strane predsjedništva parlamenta u skladu sa člankom 127 poslovnika. Ovaj odbor treba glasovati o ovom izvješću. Izvolite kolega Gualtieri, imate riječ. Hvala vam. Ishod ovog, ovih pregovora koji donosi izmjenu institucionalnog sporazuma o registru transparentnosti, um, dobivamo priliku dati mišljenje o ovom izvješću čiji je cilj vjerno oslikati ishod ovih pregovora kojem sam, sam sudjelovao. A s druge strane, ne bismo se ne bismo trebali isključivo prenositi među institucionalni sporazum uz Moramo pozabaviti dvijema različitim tipologijama. Jedna se tiče uvođenja obaveznog registra. A drugo su zabilješke, odnosno njihovo tumačenje u, u duhu novog sporazuma. Kad je riječ o prvoj točki, Parlament se u prošlosti zalagao za obvezujući registar. Ovo izvješće, ovo izvješće preuzima to mišljenje i to na stroži način. Utvrđuje moguće postupke, ali i rokove i datume. O tome smo razgovarali sa komisijom kada smo pregovarali o obnovi ovog sporazuma. Kao što je poznato, postoji neusklađenost između načela i ovlasti u ugovorima, zato što članak 11 u drugom stavku po meni definira cilj, a to je dijalog koji institucije moraju održavati sa predstavnicima civilnog društva, sa njihovim udrugama. I to mora biti otvoreno, podložno pravilima i transparentno. Dakle, naveden je jasan cilj. Ove ciljeve treba pratiti podjela ovlasti i obaveza kao što to čine osnivački ugovori, kao što to oni utvrđuju, koji ne navode uvođenje obveznog registra, iako članak 352, takozvana klauzula o fleksibilnosti, omogućava da se Uniji dodjele ovlasti kada je riječ o ispunjenju ciljeva koji se nalaze u ugovorima. Zbog toga tražimo od komisije da nam do 2016. dostavi prijedlog na osnovi članka 352 funkcioniranja Europske unije za uvođenje obveznog registra transparentnosti. Ili u slučaju izmjene ugovora da se unutar ove izmjene usvoji ad hoc pravno stajalište za utvrđivanje obveznog registra. Dakle, ovo je jedan od naših e, doprinosa ovim pregovorima, a druga tipologija se tiče tumačenja novosti koje uvodi sporazum. Želim ukratko predstaviti sporazum, vi ste ga dobili na uvid i možete vidjeti koja su poboljšanja koja on donosi, iako je riječ o neobaveznom registru transparentnosti koji se temelji na poticanju, a čak i uz ova ograničenja koje donosi ovaj tip registra, on ipak donosi svojevrsna poboljšanja te je po meni ishod ovih pregovora pozitivan. Želim zato zahvaliti potpredsjedniku Vilandu na dobro obavljenom poslu s pomoć kojeg smo došli do ove izmjene sporazuma. Moja zahvala ide i svim drugim članovima radne skupine te tajništvu. Novi sporazum prije svega uvodi proširenje područja primjene registra. Da bi došli u sustav poticaja moramo registrirati gdje se vrše ove aktivnosti lobiranja. Ovdje se spominje i indirektni lobing koji se uključuje u područje primjene registra. Registracija treba biti vezana uz aktualne djelatnosti, ali i uz planirane. I na koncu spominje se i pojašnjavanje koje se tiče pravnih poslova, odnosno onoga što je iz toga izuzeto i to je vezano uz vrstu aktivnosti koju odvjetnik vrši, a ne za njegov status. Dakle, ukoliko Ukoliko je on odvjetnik u jednom postupku, to je jedna stvar, ali ukoliko je odvjetnik, a bavi se savjetovanjem, konzultingom u svrhu lobinga, onda se to tiče primjene ovog registra. Tu donosi neke dodatne implikacije kojima ću se pozabaviti kada budem govorio o konkretnoj primjeni ovog registra. Potom je tu dio koji se tiče poticaja. On sporazum spominje mogućnost da oni nisu mogućnost, već da se oni trebaju uvoditi. Naravno, poticaju dobrovoljnom sustavu su takako od ključne važnosti za dobro funkcioniranje registra transparentnosti. Potom je tu dio koji se tiče ojačavanja propisa kada je riječ o nepridržavanju sporazuma, te u privitku broj 2 navodi se proširenje informacija koje se moraju pružiti, dakle svi klijenti se moraju odati ukoliko se bave aktivnostima koje su predmet ovog sporazuma. Dakle, tu su novosti koje donosi sporazum koji dakako ne savršeno ne plod sporazume, pregovora različitih dionika, dakako registar nije obvezujuće prirode, međutim predstavlja korak naprijed, odnosno poboljšanje. U rješenju koje dolazi uz registar donosimo neka pojašnjenja tumačenja, naročito kad je riječ o ovoj posljednjoj točki, to je privitak broj 2. On za subjekte koji se registriraju treba predvidjeti obavezu identificiranja svih njihovih klijenata te povezivanje klijenata sa aktivnostima koje se vrše. To je po nama vrlo važna točka koja traži izmjenu procedure registriranja. Ovo izvješće želi definirati neodgovarajuća ponašanja. Želimo iz, ovdje uvrstiti sve moguće eventualne interferencije i, kada je riječ o interesima zastupanja klijenata i slično. Kada je riječ o odvjetnicima, želimo jasnu definiciju aktivnosti i pozivamo europske odvjetničke komore da podrže ovu formulaciju sporazumu na osnovu pozitivne prakse komora u Briselu i Parizu. Izvješće navodi smjernice koje su preciznije, kojima će se pozabaviti predsjedništvo kada je riječ o poticajima, o sustavu poticaja koji s jedne strane mogu poboljšati sustav, a s druge strane mogu donijeti niz negativnih posljedica za one koji se ne registriraju. U izveću navodimo nekoliko primjera. U trenutku kada je osoba kontaktirana tražimo da se ta aktivnost um, zabilježi. ali ne želimo da neregistrirane aktivnosti, odnosno osobe imaju mogućnost pristupa parlamentu, organizirati događaje. Želimo da se ovi događaji organiziraju samo za registrirane subjekte koji se potom mogu pozvati da sudjeluju u raspravama i pred odborima. To se se tiče dakle primjene registra. Međutim, moramo uzeti u obzir mogućnost da se ove, ove osobe organiziraju događaje i da sudjeluju na njima jedino ako su one registrirane u registru transparentnosti. Rekao bih da ovdje mogu sada stati. Sami ćete moći pročitati izvješće kao i tekst sporazuma. Te bih htio saslušati vaše primjedbe i iznova zahvaliti potpredsjedniku Vilandu i svima onima te odboru koji je sudjelovao u ovoj izmjeni sporazuma. Hvala vam. Kolega Šopkin je zatražio riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, zahvaljujem i gospodinu Gualtieriju na izvješću. Imam nekoliko pitanja. Mislim da je ovo izvješće istinu cjelovito. Što se tiče šestog stavka, čini mi se da je otkrivanje identiteta svih klijenata u istinu ključno pitanje. Smatram da to treba naglasiti. Zatim e, stavak sedmi, širok raspon neprihvatljivog ponašanja je također dobra formulacija. Jedino mi se čini problematičnim da još uvijek imamo poteškoća sa lobiranjem organizacije iz trećih zemalja, dakle tu su diplomati i tako dalje. Oni su isključeni iz ovih iz, ovog, iz područja primjene, onako kako je tu definirano. Ne znam što možemo poduzeti u vezi s time. Kad smo bili u Washingtonu, razgovarali smo o tome. Mislim da oni imaju strane diplomate koji su registrirani. Dakle, možda bismo mogli i mi tako nešto uvesti. Ja sam bio u situaciji da su mi prišli lobisti iz stranih država koji nisu bili registrirani budući da imaju formalnu akreditaciju. No, mislim da to ne možemo u potpunosti isključiti iz ovih odredbi. Zatim 12. stavak što to isto vrijedi za priloge. E, dakle, tu se zapravo daje poticaj svima da se na neki način registriraju. To nije loše, ali smatram da bi to moglo opteretiti postupak registracije. Ako neki zastupnik Europskog parlamenta želi organizirati javnu raspravu, prema ovome svatko se mora registrirati. Dakle, čak i ako je riječ o nekoj organizaciji koja dolazi samo jednom u pet godina i dalje se mora registrirati kako bi mogli sudjelovati na javnoj raspravi. Nisam siguran da je to u skladu sa zadanim ciljem. Čini mi se da je to dosta strogo, možda čak i pretjerano strogo. Zatim filtriranje, pitanje kako ćemo to definirati, kako će se donijeti odluka o tome kome se može dopustiti da se registrira, kome ne. Može li postojati institut privremene registracije, dakle to može biti nešto što će omogućiti brzu registraciju. Ako netko želi svak, ne znam, jednom u pet godina pozvati neku organizaciju, dakle organizaciju to može ubrzati postupak registracije. Imam još jedno pitanje o stavku 16. Zanima me što je to neinstitucionalni čuvar. Hvala vam kolega Šeplin kolega Ja, ähm, Hvala. Ja želim e, uistinu toplo zahvaliti izvjestitelju. Mislim da je da se dobro usredotočio na najvažnije stvari i mislim da je unio reda u ovaj tekst što će pomoći u daljnjim razgovorima. Htio bih također reći da sam zahvalan izvjestitelju na činjenici da je uspio u tome s obzirom na vrlo kratke vremenske rokove. On je uspio doći do dobrog rješenja u kratkom vremenu. Radna skupina je osnovana nakon ljetne stanke. Imali smo oko deset sastanaka. Ima nekoliko pitanja koje bih htio postaviti. Dva, pet. Izvjestitelj je vrlo dobro sažeo problematiku. Treba nam pravna osnova, a pravilo 152 nije najbolje rješenje, kako mi se čini. Nije sasvim primjereno. Naime, nećemo moći dobiti jednoglasnu potporu u vijeću. Isto tako možemo zatražiti pomoć komisije. Ako dođe do izmjena ugovora, tko zna, može se i to dogoditi, Registar transparentnosti morat će dobiti bolju pravnu osnovu, naime, da, ljudi žele da se što prije uspostavi registar, ali vrlo mali broj ljudi shvaća da se to ne može učiniti na način da taj registar bude obvezujući. To ima svoje pravne konsekvence. Mi ne možemo trenutno donijeti odluku jer bi se to moglo odraziti na neka pitanja koja je izvjestitelj spomenuo pod 11.2, to je pravo pristupa i mogućnost dijaloga. Tu isto tako i pravo dakle, na informiranje, i općenito na pristup e, parlamentu i događajima koji se organiziraju u parlamentu. Ako jasno kažemo da želimo da registar bude obvezujući, moramo biti svjesni da za to nemamo odgovarajuću pravnu osnovu. Prema tome, mi smo zapravo sve bliže situaciji u kojoj se postavlja pitanje što je sa pravom na informiranje, pravom na transparentnost i tako dalje. Sedmi stavak. Mislim da je ovo dobro sročeno. Neprihvatljivo ponašanje. Dinge äh, beschrieben ähm, äh, Mislim da će toga biti i više u budućnosti, pa bismo mogli razmisliti o tome da proširimo tu definiciju. Imali smo pritužbe od kolega, od jedne kolegice da je dobila 10.000 poruka, e-mail poruka. Dakle, moramo znati odakle dolaze, tko je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 server e, parlamenta može zapravo biti doveden u pitanje, odnosno da prestane funkcionirati. Zatim imamo stavak deseti i pozdravljam mjere koje su poduzele odvjetničke komore iz Pariza i Brisela. Postoje uobičajene aktivnosti odvjetnika ali isto tako i postoji neke druge. Objasnit ću što želim reći. Ako netko rezervira stol u restoranu i ako se kaže da je to u sklopu privilegiranog odnosa između odvjetnika i klijenta, u nekim zemljama je to uređeno čak i ustavom. U nekim slučajevima odvjetnik mora otkriti identitet svog klijenta. Dakle, treba nam e, pravna osnova kada je riječ o odvjetničkim komorama. Dakle, treba nam neko pravilo kada odvjetnik kaže da ne može otkriti ime, identitet klijenta, da odvjetnička komora može intervenirati i reći da postoji pravna osnova, mi ga ne možemo na to prisiliti, jer naravno ne možemo raditi protivno odredbama nacionalnih zakona ili ustava. E, stavak 10. to obuhvaća, premda se ne stvaraju neka očekivanja. Mislim da nećemo moći odmah doći do zadovoljavajućeg rješenja. U desetom stavku se daju dodatne ovlasti Stufen bei jedem Kontakt zumuten sollte da in eine Recherche einzutreten. dem bedarf meines Predsjedništvu. to treba ići do najniže razine. Hm, ja Dakle, ako je riječ o djelatnicima Europskog parlamenta, ne o asistentima, jer postoji statut koji uređuje prava asistenata. E, također se slažem s ovim što je bilo rečeno o stranim diplomatima postoji još i dodatan, dodatni razlog za to. U ovom trenutku je to pomalo teško, ne znam, vidjet ćemo. Gospodin Gualtieri će sigurno odgovoriti gospodinu Šöpflinu. No, kada je riječ o Dakle, kada je riječ o govornicima na sastancima u parlamentu o panelistima, dakle govorimo o službeno pozvanim govornicima. Mi ne možemo spriječavati ljude da slušaju ili da daju komentare. No prilikom registracije mislim da te stvari treba jasno objasniti. Isto tako se slažem sa određenim formulacijama izvjestitelja, primjerice u 17. stavku se vrlo jasno navodi da nemamo dovoljno ljudi. E, komisija ne želi da bude više ljudi u glavnom tajništvu, prema tome naša mogućnost praćenja je vrlo ograničena u 16. stavku se ističe važnost civilnog društva. Ako netko izvana primijeti da se događa nešto čudno, onda nam trebaju na to skrenuti pozornost. Na taj način ćemo moći nešto poduzeti s tim u vezi. Zatim što se tiče pritužbi uprave, upravi, to je također područje gdje se mogu unijeti poboljšanja možda bismo mogli istaknuti još neke aspekte na drugačiji način, no smatram da je ovo iskorak koji je dobar i u ovom izvješću je jasno da ne možemo donositi odluke ako nemamo pravnu osnovu za to. Hvala vam kolega Viland, vama možemo zahvaliti veći dio ovog sporazuma. Vi ste vodili radnu skupinu. Zabilježit ćemo vaše primjedbe, kolega Hefner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende. Hvala. Hvala gospodine Gualtieri na vašem trudu. Zahvaljujem također i gospodinu Vilandu i svima ostalima koji su sudjelovali u radu radne skupine. Ovo je jedno vrlo značajno pitanje i uistinu smatram da se da moramo biti svjesni činjenice da ne radimo samo za vlastite interese nego za interese građana. Dakle, mi ovdje zastupamo interese građana i smatram da građani čije interese zastupamo imaju pravo na to da naš rad bude i da se odvija na transparentan način, te da ga mogu pratiti. Mi im moramo moći e, zajamčiti i pokazati da radimo za njihovu dobrobit, a ne samo u vlastitom interesu ili u interesu određenih lobista i njihovih financijskih interesa. Smatram da je to opravdano, da je nužno i da javnost da je javnost svjesna važnosti tog pitanja. Bilo je nekih afera i zato javnost također smatra da je bitno da postoji visoka razina transparentnosti. Smatram da je registar transparentnosti korak u pravom smjeru. Nemaju svi parlamenti takav registar. Čuli smo od prethodnih govornika njihovo mišljenje, međutim to nije u potpunosti zadovoljavajuće i smatram da moramo vrlo jasno reći svima onima koji nas pitaju zašto naprosto ne kažemo da će to biti obvezujuće za sve, da će biti obuhvaćene sve profesije. Vilandi i Gualtieri su jasno rekli da ovdje imamo određena pravna ograničenja i to treba reći. Dakle, u pregovorima sa komisijom mi ne možemo ukloniti e, ta pravna ograničenja. Ona se mogu ukloniti samo ako se izmjene osnivački ugovori i pravna osnova u e, ugovorima. I zastupnik Valtieri je rekao da je to zapravo ono što je najvažnije i upravo zato bi to trebalo biti obvezujuće. Na taj način bismo ispunili vlastite ciljeve. Dakle, rezultat rada radne skupine, ono što je sada moguće, ja imam dojam da je dosta toga odrađeno, postignut je dogovor među klubovima zastupnika i to naravno imajući u vidu pravni okvir i zato mi podržavamo takav postupak. Evo, približava, približavamo se glasovanju, neću ulaziti u detalje, kolege su već detaljnije rekli e, što su htjeli reći i predsjedatelj savjetodavnog odbora, a to je odbor koji radi na našim e, propisima, na etičkom kodeksu. Das, e... E, dakle, htio sam vas podsjetiti i na to. Mi se moramo pridržavati važećih propisa. Mi ovdje u parlamentu imamo propise kojih se moramo pridržavati. U sedmom stavku se spominje neprikladno, neprimjereno ponašanje i daju se tri definicije. neprimjerenog ponašanja. Ja bih ovdje sugerirao da razmislimo o formulaciji, o tome kako je sročen tekst i da razmislimo također o odredbama koje se tiču financijske kompenzacije zastupnicima u slučaju lobiranja. Imali smo nekoliko takvih slučajeva. i moramo biti svjesni da je to negativno utjecalo na predođbu o neovisnosti zastupnika. Prema tome moramo se pobrinuti da se i to obuhvati pojmom neprimjerenog ponašanja. E, e, Isto tako i darovi do određene do određenog novčanog iznosa možemo ovdje uključiti. E, mi možemo ovo podržati u općim crtama. E, mi smo to razmotrili u klubovima zastupnika. Vidjeli smo što je trenutno moguće. Mislim da se mi ovdje u parlamentu trebamo i dalje boriti i tražiti komisiju da postoji obvezujući registar i moramo tražiti da se uvedu potrebne izmjene u osnivačke ugovore. Hvala vam kolega Daf. Uh, Hvala gospodine predsjedatelju. Ja pozdravljam ovaj dogovor. Smatram da smo to trebali postići još 2010. godine kada smo ušli u postupak osnivanja registra transparentnosti. Mislim da se to dobro nadovezuje na iskustvo koje smo imali u posljednjih dvije do tri godine. Smatram da je uistinu od ključne važnosti da parlament nastoji postići vrlo visok standard u području transparentnosti, da se tu uvedu određena poboljšanja. Isto vrijedi i za praksu u nacionalnim parlamentima koja je vrlo često prilično loša kada je riječ o tim pitanjima. E, kako se primičemo reviziji ugovora, trebali bismo razmisliti o članku 298. koji se tiče otvorene, učinkovite i neovisne uprave u Europskoj uniji. No ne mislim da je ta terminologija dostatna kako bi se uistinu moglo uzeti u obzir da nam treba demokratska unija i da i kultura koju imamo sada u usporedbi sa trenutkom kada je sastavljena ta klauzula ugovora. Uvjeren sam da je predsjedništvo dobilo veliku zadaću i da mora strože provoditi etički kodeks nego što je to do sada bio slučaj. U tom smislu pozdravljam i napore koje uložio kolega Viland. Također vjerujem da ovdje zapravo govorimo o standardnim i nestandardnim aktivnostima odvjetnika. Dakle, riječ je o odvjetništvu. Isto tako postoji standardna i nestandardna diplomacija. Htio bih e, izraziti žaljenje zbog revanšizma i zbog problema sa izložbama koje smo imali ovdje u parlamentu dakle riječ je o izložbama umjetničkih dijela. Posebno bih htio spomenuti slučaj Azerbejdžana i uistinu smatram da bi predsjedništvo trebalo biti strože kada je riječ o prihvaćanju ili uskraćivanju prava na provođenje političkog PR-a i općenito aktivnosti nekih trećih zemalja. Međutim, klub zastupnika liberala uglavnom prihvaća ovu rezoluciju. Hvala vam. Želi li kolega Golteri nešto dodati, odgovoriti na primjedbe? Ja ću biti vrlo kratak. Najprije želim zahvaliti svim kolegama na doprinosu, isto tako zahvaljujem svima što su iskazali zahvalnost naš e, trud. Na pitanje gospodina Šöflina, dakle kratko ću odgovoriti. Što se tiče stranih diplomata, da, to je veliki problem, razgovarali smo o tome. Smatram da postoji nešto što nije u direktnoj vezi s diplomatima, e, da bi se tu mogla obuhvatiti neke neki mješoviti entiteti u posljednjem dijelu prvog priliga. Međutim, da, pitanje diplomata ovdje nije obuhvaćeno i slažem se s vama da je to da je to jedno značajno pitanje i da bi trebala biti jasna razlika između aktivnosti koje spadaju u vanjsku politiku i aktivnosti lobiranja. No, to je svakako tema koja zaslužuje daljnje razmatranje. Što se tiče vašeg pitanja o pretirano strogim uvjetima za su organizaciju događaja. Dakle, ja ne smatram da svi koji sudjeluju u organizaciji nekog e, događanja moraju biti registrirani, međutim ako to spada u područje primjene ovog sporazuma, onda mislim da bi to mogao biti slučaj. Naravno, postoji mogućnost da se čitav sustav preoptereti, no trebamo postići pravu mjeru i u konačnici ja ne mislim da bi to pretjerano opteretilo sustav. Mislim da je bolje da imamo višu razinu transparentnosti nego da je imamo manje. Što se tiče kontrole, kao što je rekao potpredsjednik Viland, nevladine udruge koje rade na transparentnosti imaju važan doprinos i zato smo smatrali da bi bilo dobro da mi priznamo njihovu ulogu i da ih ohrabrimo da imaju još značajniju ulogu kada je riječ o radu i suradnji na registru. Mi bismo isto tako htjeli imati više ljudi e, koji rade na tom zajedničkom registru. Oni su do sada uistinu dobro radili svoj posao i želim i njima ovom prilikom zahvaliti na doprinosu koji su dali izvješću. Što se tiče e, pitanja gospodina Vilanda, mislim da tu nije potrebno iznositi nikakve komentare, u osnovi se slažem s njim. I htio bih na kraju samo iznijeti još nekoliko komentara koji se tiču pravne osnove i obvezujućeg registra. Kao što je Gerald rekao, to je vrlo važan dio ovog izvješća i htio bih još jedanput istaknuti činjenicu da smo se mi E, dogovorili s komisijom kada je riječ o rokovima. I ovdje imamo zapravo dvije mogućnosti. Jedna mogućnost je da se ide u izmjene ugovora, da imamo posebnu pravnu osnovu za to. Međutim, članak 352. već i sada predviđa mogućnost e, osnivanja obvezujućeg registra. E, Dakle, taj postupak je zahtjevan temeljem članka 352. Međutim, riječ je o postupku koji je sukladan e, dakle, važećem ugovoru. Međutim, traži se od komisije da iznese prijedlog. Ono što bismo mi htjeli, dakle, ako, ne bude, ako se ne bude išlo u izmjene ugovora, da dobijemo konkretnu pravnu osnovu, što bi bilo najbolje, do 2016. godine komisija bi trebala iznijeti prijedlog za prenošenje ovlasti za osnivanje obvezujućeg e, registra transparentnosti temeljem članka 352. To je ono što smo mi zatražili kao parlament, dakle u slučaju da se ovo izvješće usvoji na plenarnoj sjednici. Dakle, to je ono što mi tražimo od komisije. Naravno, mi pozdravljamo e, daljnja poboljšanja definicije neprimjerenog ponašanja, što smo dobili od zelenih. Ono što smo mi ovdje napisali nije definicija neprimjerenog ponašanja, nego smo rekli da su to e, neki aspekti koje treba staviti u definiciju. E, naravno, što se tiče neprimjerenog ponašanja, postoje neke stvari koje izlaze izvan okvira ove formulacije, tako da mi pozdravljamo e, svaki prijedlog za poboljšanje ove formulacije. Kao što je rekao Gerald, ovo je vrlo značajno pitanje, budući da e, je zadaća naše institucije da zastupamo interese građana i da to činimo na najtransparentniji mogući način. Prema tome, poboljšanja u registru transparentnosti i putokaz prema obvezujućem registru značajan su dio e, našeg rada kao predstavnika građana Europske unije. Dobro, odredimo datume. Moramo usvojiti ovo izvješće 18. ožujka. Rok za amandmane je kratak, 20. veljače. Tako smo dakle utvrdili, prelazimo na glasovanja. Imamo tri izvješća o kojima ćemo glasovati. Najsloženiji je on je izvješće Ran Hell o provedbi ugovora iz Lisabona Dakle, glasujemo o izvješću Rangel o provedbi ugovora iz Lisabona s obzirom na Europski parlament. Imamo niz kompromisa, glasujemo o kompromisu A. Tko je za neka digne ruku? Tko je protiv? Četiri protiv. Suzdržani? Jedan je suzdržan, usvaja se. Idemo na amandman 22. Zato što ove druge obuhvaća kompromis. Amandman 22. Tko je za? Neka digne ruku. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis B. Tko je za? Protiv? četvera protiv. Suzdržani. Nitko. Usvaja se. Idemo glasovati o amandmanu 30, zato što su oni prethodni uključeni u kompromis B. To je amandman Ramon Tremoza i Baltas. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 31. Fox. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 32. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 34. 30. O njima trebamo također glasovati. Ispričavam se. Moram provjeriti, kaže predsjedavajući. Dakle, amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 34. DAF.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 Kompromis C. Jednog imamo kolegu. Odlučujuća očito. Kompromis C tko je za protiv suzdržani usvaja se. Idemo na amandman 38. Zilstra, tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 39. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis D. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 43. Taran, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 44 i 45. Glasujemo zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dolazimo do kompromisa E. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo na kompromis F. Kompromis F, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo na kompromis G. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis H, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo, 55 je povučen, idemo na amandman 32. Ispričavam se, kaže predsjedavajući, 62. 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Čini mi se da je odbijeno, ali možda bolje brojati. Odbijeno je. Kompromis i tko je za? Protiv suzdržani, usvoja se. Idemo na amandman 68, tko je za? Protiv? usvojeno. Stavak 1. Juri, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Libe 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman Inta 2. Stavak 13a. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis J. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis K. Tko je za? Protiv? Suzdržani Usvaja se. Idemo na amandman 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. liba jedan je time obuhvaćen. Idemo na Juri 2. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 10, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 9, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74, tko je za, protiv, Suzdržani odbija se. 75 koje je za? Protiv? Odbija se. 76 koje je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 77, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 78, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 79 tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 80 i 81 jednaki su. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 82. Tko je za? Protiv?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 Kompromis L. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 87. Jer su ostali obuhvaćeni sporazumom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 88. Devet obuhvaćaju ostali. 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Libe 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Libe 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Juri 7. Tko je za? protiv? Quindi è Usvojeno. Juri 7, dakle usvojeno. Oprostite, mislim da su trebali elektronski glasovati. Ne biste trebali potom provjeravati. Mislim da je korektno prihvatiti ovaj zahtjev, dakle pripremimo se za elektronsko glasovanje. Bene, Allora stiamo per votare eh, Libe 12. Dakle, glasujemo o amandmanu Libe 12. Ne, ispričavam se, Juri 7, kaže predsjedavajući. Otvaram glasovanje. Votato tutti? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 14, 14 pa za, 9 protiv, 1 suzdržan, dakle usvojeno je, dobro sam vidio. Libe 12, ko je za? Protiv. Suzdržan je odbija se. O Inti ne raspravljamo, jer je 7 odobren. Juri 5, tko je za? Protiv Suzdržani odbija se. Juri 3 tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 89 tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 90 tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 91 tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 11, prvi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 92, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 5, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 8. U njemu ne glasujemo. Idemo na kompromis N. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. I idemo na kompromis M. Tko je za? Protiv, Suzdržani usvaja se. Idemo na 96. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Glasujemo li o Inta 11? Ne. Inta 11. I ovome ne glasujemo. Ni o Juri 4 ne glasujemo. Ni o prvom, ni o drugom dijelu. Idemo na 99. Moreira Leinen Goltieri, tko je za? protiv, Suzdržan i usvaja se. 98. Tko je za? Protiv, Suzdržan i usvaja se. 100. Tko je za? Protiv, Suzdržan i usvaja se. 101. Tko je za? Protiv, Suzdržan i usvaja se. 102. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 3, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 1, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 3, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 4, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 6, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis O. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo na Libe 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman pet Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 106. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. 107. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis P. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Inta 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amaman 109. Tko je za? Kontrari? Protiv. koristimo glasačke kartice, dakle elektronsko glasovanje, amandman 109, otvaram glasovanje. Tutti hanno votato? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 13 protiv 10. Amandman 110, Brok, tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Kompromis KV, tko je za? Protiv? Suzdržani, usvojeno. Kompromis R, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 114. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 115. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 116. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Libe 2. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Libe pet, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman jedan, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tri, tko je za, protiv, odbija se. Želimo li provjeriti? Dobro, glasujemo elektronski, čini mi se da je odbijeno. Dakle, glasujemo o amandmanu 3, Jolajnen i ostali. Otvaram glasovanje. È chiusa la votazione. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. 13 naspram 10 glasova. Amandman 4 i 5 o njima ne glasujemo. Što se dogodilo? Amandman 4, tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 5, tko je za? Protiv. Čini mi se da je odbijeno. Ono su prihvaćeno. Amandman 6. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis S. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Idemo na 10. DAF. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 12. Tko je za? Protiv. Odbija se. Amandman 13. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 14. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Glasujemo. Glasujemo o amandmanu 14 Jolainen Martin. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Nije prošao. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Konačno glasovanje. Ajmo glasovati elektronski. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Čini se da nisu svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvojena je sa 18 glasova za, 4 protiv, jednim suzdržanim. Dakle, čestitamo kolegi Helu na njegovom dobrovoljenom poslu. Dakle, sada glasujemo o izvješću Gurmaj. Kolega Hefner, želite li nešto reći o izvješću Gurmaj? Izvolite. Hvala. Da, ja sam jučer već najavio da bih htio predložiti jedan usmeni amandman. Riječ je o vrlo kratkom amandmanu koji se tiče kompromisa E, a to je, dakle, pitanje za komisiju bi trajala 90 minuta na svakoj plenarnoj sjednici na jednu ili više konkretnih horizontalnih tema. Dakle, radi se o tome da bi se mogla pojaviti situacija u kojoj imate ne jednu, nego više važnih tema. Dakle, riječ je o novom formatu koji imamo jednom mjesečno i smatram da bi to trebalo u ovom slučaju omogućiti konferenciji predsjednika da odabere više od jedne teme. Dakle, ne trebamo zatvoriti tu mogućnost e, ovim pravilima i u tom smislu želim predložiti usmeni amandman. mi pare i što vi kažete? Da, e, dobila sam ovaj amandman, ne mogu ga podržati, ali kao što sam već rekla imam četiri usmena e, amandmana i nadam se da ćemo moći, da možda samo ukratko da razjasnim. Moj usmeni amandman koji sam poslao jučer je naprosto se e, sastoji o tome da je množina umjesto jednine, znači umjesto tema teme. Ali sada kada sam dobio tvoj odgovor, predložio sam da ne bude niti množina niti jednina, nego da bude jednina, ali da se omogući mogućnost množine. I zato sada taj prijedlog usmenog amandmana je da se kaže jedan ili više. No, ako dođete do iste odluke, možda onda... Zanima me je li protivljenje izvjestiteljice protivljenje prijedlogu amandmana, dakle da o njemu uopće ne glasujemo, ili je mišljenje protiv suštinskog pitanja? Možete nam to razjasniti? Actually, eh, zapravo nisam baš za ovo zato što bi se to moglo pogrešno shvatiti na taj način da se shvati da je to obveza da se na svakom e, vremenu za pitanje obradi više tema zato sam rekla ne no naravno ako se to preformulira na taj način da stoji jedna ili više no mislim da e, horizontalna specifična šema e, omogućava da se cijelim nizom tema pozabavimo istovremeno, tako da mislim da to nije e, potrebno, ali je prihvatljivo. E dakle, glasovat ćemo o ovome i neka uđe u kompromis. To je prijedlog i tako ga, tako ga prihvaćamo. Dakle, glasujemo o kompromisu A. Prema savjetu tajništva glasujemo prvo hoćemo li ovaj amandman uključiti u kompromis, a potom glasujemo o kompromisu. Možda sam krivo nešto shvatio. Tko je za da se ovo uključi u kompromis, neka digne ruku. Tko je protiv? Dobro, dobro sam dakle shvatio stvari. Sada glasujemo o kompromisu A. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo na amandman 7. Idemo na amandman 8. Da. Ispričavam se, kaže predsjednik. Eh, vi chiedo scusa ma non mi hanno fornito. Ispričavam se, ali nisam dobio konačnu, konačnu listu za glasovanje po, mm, po vašoj listi. Moramo glasovati o amandmanu Gurmaj. Nek dignite ruku tko je za. Izvolite moram uložiti prigovor na ovaj usmeni amandman i to e, vrlo snažno. Nadam se da vam je jasno da se time vijeće izuzima iz e, obveze primanja naših pitanja. Da, upravo tako to stoji ovdje. Da, tu stoji, tu ste vijeće skinuli s popisa e, osoba s kojima se može, kojima se mogu postavljati pitanja i to je zaista apsurdno. I mora postati neki politički razlog za to, ali nismo o tome razgovarali, tako da ja sada e, formalno ulažem prigovor na to, na ovaj usmeni amandman. Dobro. Samo da dam onda to obrazloženje. E, vrijeme za pitanja sa vijećem nije predviđeno ugovorom i do sad se nije niti primjenjivalo. E, mislim da bi to trebalo ukloniti zato što mislim da poslovnik nije baš najbolje mjesto da se eh, iznose takve političke eh, poruke i da se nameću takve obveze drugim institucijama zato sam uvela predložila taj usmeni amandman eh, nadam se da ćete sada to moći prihvatiti gospodine predsjedavajući usmeni amandman se može samo sa jednoglasnim, e, jednoglasnom potporom e, predložiti. Jedan se e, član tome usprotivio, tako da ne možemo više uopće o njemu razgovarati. Ne, mora biti jednoglasno, ali ako inzistirate da moraju biti dva glasa, ja dajem svoju podršku Andrewu. Dobro, onda tako ne možemo glasovati o ovom usmenom amandmanu kolegice Gurmaj. Idemo na amandman 8. Da, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 9. Da, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 10. Gurmaj. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman Gurmaj na članak 117. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 11. O njemu ne glasujemo. niti 12. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 13. Tko je za? Moramo glasovati o 13. Amandman 13. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. O 15 se ne glasuje. 14 tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 16 tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 18 koji je za? Protiv? Moramo provjeriti. Passiamo al budu elettronico. E- razim na elektronsko glasovanje, otvaram glasovanje. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Da vidimo rezultat. Usvaja se 12 naspram 10, jedan suzdržan. 19 gurmaj. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 20. Gurmaj. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis B. Tko je za? Ispričavam se, kažu mi da smo tome već glasovali. Dakle, čemu sad glasujemo? Votiamo l'emendamento 28 allora. Amandman 28. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 29. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 30. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 31. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 32 je povučen. 33. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 34. Gurmaj, tko je za? Protiv, Suzdržani usvaja se. Od 35 se ne glasuje. 36 tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 37 tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Od 38 se ne glasuje. 39 tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. si, Spira. Allora, siamo all'emendamento orale. Usmeni amandman kolegice Gurmaj na stavak 2 odluke. Tko je za? Protiv? Suzdržanje usvaja se. Još jedan amandman na stavak 3. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se konačno glasovanje. E, elektronski glasujemo u cijelom izvješću, otvaram glasovanje. E chiusa votazione. Zatvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Izgleda da da. Zatvaram glasovanje. 18 za, 1 protiv, 1 suzdržan.

meni se čini da uvijek sve stvari samo postaju sve kompliciranijima. Mislim da ovo zapravo ograničava prava zastupnika u Europskom parlamentu i zato sam se ovome protivio i glasovao sam protiv. Zabilježit ćemo vašu primjedbu. I nastavljamo sa glasovanjem. Pongo in votazione l'emendamento. man amandman E. Tko je za? Neka podigne ruku. Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Čini mi se da je odbijeno, ali glasujemo elektronski. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Trinaest protiv, deset za, jedan suzdržan, dakle nije usvojeno. Glasujemo o amandmanu 11. Šolc. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Kompromis G. Tko je za? Protiv? Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. E, chiusa la votazione. Zatvaramo glasovanje. Odbijeno je 12 naspram 10. Da. Ponovit ćemo glasovanje. Ponavljamo glasovanje. Otvaramo glasovanje. Jesu li svi glasovali? È e, chiusa la votazione. Zatvaramo glasovanje. Spinto per un voto, 12 a 11, un astenuto. Odbijeno je. 12 naspram 11, dakle, kompromis G je odbijen. Prelazimo na kompromis I. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ne glasujemo. Ne, dakle, G nije usvojen. Zato glasujemo o amandmanu 12. Tko je za? Imam usmeni amandman e, koji predlažem autoru amandmana 12. E, znači, amandman 12 glasi Rangel. smatra da trojka e, podržava neke rezervne mogućnosti, odnosno rješenja za poboljšanje situacije u euro području. Znači, radi se, ponavljam, dakle, prvobitni tekst amandmana glasi zauzima stav da je trojka bila opravdana kao jedna hitna mjera za e, spas euro i solidarnosti među zemljama članicama, no sada trebamo jedan stalni mehanizam bi se trebao uspostaviti. Znači moj prijedlog je zauzima stav da trojka je uspostavljena kao jedan rezervni hitni mehanizam i sve ostalo je drugo ostaje isto dakle umjesto da kažemo da je trojka bila opravdana nego da se samo kaže da je uspostavljena osnovana kao takav jedan projekt znači to je neutralnije mislim da bi se na taj način više ljudi e, bi moglo podržati taj amandman a ništa se ne bi promijenilo. Dakle, o s ovom izmjenom stavljam na glasovanje amandman 12 koji je za protiv, suzdržani, usvojeno je. Amandman 13. Dakle, naglasujemo o 13, zato što je bio uključen u kompromis I. Kompromis F, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno je.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 sì, si vota l'emendamento 16. Glasujemo amandmanu 16, tko je za? 16. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 17. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Čini mi se da je usvojeno. Provjerimo. Otvaram glasovanje. E Zatvaram glasovanje. Rezultat je da je odbijeno. I to za jedan glas. Emendamento 18, Rangel. Amandman 19, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis J. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Da, znači da ne glasujemo o amandmanima 20 i 21. I idemo na 23. Šolc. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerio bih Glasujemo elektronski o amandmanu 23 Šolc. Otvaram glasovanje. È e, chiusa la votazione. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. 13 naspram 10. Kompromis K. Tko je za? Protiv. Suzdržanje usvojeno. Ne glasujemo o manu 24, već o 25. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Glasujemo elektronskim. Otvoram glasovanje. Hanno votato tutti? Ecco, è chiusa la votazione. Zatvoram glasovanje. Odbijeno je. Za jedan glas. Emendamento 26, Scholz, favorevole. Amban 26, ko je za? Protiv. Suzdržanje odbijeno. 27, ko je za? Protiv. Usvojeno. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Hanno votato tutti, ancora no. Jesu li svi glasovali? Još ne. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je to za jedan glas. Emendamento 28. Amandman 28 Šolc, ko je za? Protiv. Suzdržani odbijeno. Oh, ja Abbiamo il compromesso A. Kompromis H. Tko je za? Neka digne ruku. Protiv? Suzdržani? Provjerimo elektronski o kompromisu H. Otvaram glasovanje. Hanno votato tutti? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno je 14 naspram 9. Glasujemo o amandmanu 29 koji je za protiv suzdržani usvojeno. 31 tko je za? Samo čas. Idemo na 32. Šolc. Tko je za? Protiv. Glasujem elektronski. 32 Šolc, dakle. Otvaram glasovanje. E chiusa la votazione. Zatvaram glasovanje. Odbijeno za jedan glas. Kompromis je usvojen ili ne? Favorevoli. Tko je za? Glasujemo o amandmanu 34. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan je odbijeno. 36. ancora. 36. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Idemo na amandman 1, Šolc, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 2, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 3, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis A. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, ne raspravljamo o četiri, odnosno ne glasujemo. Idemo na kompromis B. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman pet. Tko je za? Protiv. Rekao bih da je odbijeno, ali provjerimo. Glasujemo elektronski. nam Pet pet Šolc. Nisu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis C. Tko je za? Glasujemo kompromisu C. Tko je protiv? Odbija se sigurno. Kompromis D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 9. A tiče se samo zemalja članica, to je dodatak. Amandman kompromisa C, tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da je odbijeno, ali provjerimo elektronski. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujemo o amandmanu 10. Tko je za? Protiv? Odbija se. Želite da provjerimo? Dobro. Amandman 10, dakle. Otvaram glasovanje. E, Zatvaram glasovanje. Amandman 10. Zadnji, dakle. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. 14 nasprem 9. Dakle, konačno glasovanje i to je elektronsko o izvješću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvojeno. Deset je suzdržanih, a tekst je ipak prošao. Zahvaljujemo i čestitamo kolegi Šolcu. Ovime smo završili glasovanje i to na vrijeme, te se možemo vratiti našem dnevnom redu.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

Allora, intanto sul punto 15... Kada je riječ o 15. točki dnevnog reda, to je priopćenje ishoda našeg vrlo kratkog sastanka koordinatora. Moje priopćenje je također kratko, zato što smo donijeli odluke tek dvije točke. Jedna se tiče raspravi o budućnosti Europe 17. i 18. ožujka. Odlučili smo to promijeniti, odnosno susresti se sa britanskim ministrom za socijalnu skrb. Mislili smo da bi bilo dobro susresti se sa njim jedan dan, a 18. ili 17. još ćemo vidjeti. A potom ćemo posebno u budućnosti Europe susresti profesora Weilera, koji je predsjednik Međunarodnog europskog instituta koji je već prihvatio poziv i mm, predstavnike novog pakta za europski projekt. Oni su nam poslali jedan dokument, riječ je o zakladi Bertelsmann Stiftung i Centru za europske politike stranke koji su dostavili dokumente predsjedniku parlamenta koji se tiče budućnosti Europe, pa saslušajmo što nam oni žele reći. To je prvo priopćenje. A drugo se tiče pristupanja europskih institucija Europskoj konvenciji za zaštitu temeljnih prava. Na tome smo radili od početka ovog saziva, ali više ne znamo koji je ishod pregovora koji su u tijeku između komisije i vijeća. Htjeli bismo nešto više znati o tome, te je naš e, prijedlog, odnosno prijedlog koordinatora, e, postavit ćemo pitanje da dobijemo službeni odgovor od strane komisije. Koliko vi to e, prihvatite, da kako onda odlučujemo u tom smislu. Prelazimo dakle na posljednju točku dnevnog reda, a to je izmjena poslovnika Europskog parlamenta koja predviđa mogućnost elektronskih potpisa. Izvolite. Yes, Malo me zbunjuju ovi datumi vezano za budućnost Europe. Znači, 17.3. će biti sastanak sa ministrom, onda ste rekli da će biti sastanak sa profesorom Weilerom. da. A kad će taj biti sastanak onda? Sljedećeg dana, znači osamnaest. Da, da, tako je utvrđeno. Znači, hoćemo da ta dva sastanka budu održana odvojeno. Ako ministar može doći 17. onda ćemo ga mm, primiti 17. No ako on bude 18. E, imao slobodan termin, onda ćemo se s njime sastati 18. a drugi sastanak prebaciti na 17. Dakle, mi smo odlučili da ta dva sastanka se trebaju održati zasebno. Mada ćemo govoriti o istim stvarima, no svaki sastanak mora se održati u svoje vrijeme. Dakle, to je jasno. Znači, sada ćemo govoriti o izmjeni poslovnika Europskog parlamenta kako bi se predvidjela mogućnost elektroničkih potpisa. Gospodin Šeflin je imenovan izvjestiteljem, dajem vam riječ. Da, hvala, radi se o jednom tehničkom amandmanu koji bi omogućio podjelu dokumenata, znači to je zasnovano na jednom pilot projektu i kojem bi se omogućilo elektroničko potpisivanje ukoliko se utvrdi da je to tehnički pouzdano. To bi svakako olakšalo nam život e, jer bi nam omogućilo da elektronski potpisujemo dokumente e, nakon završetka pilot projekta koji već se provodi nekoliko godina. To je više manje sve što sam imao reći na tu temu. Ne znam, želi li netko možda nešto reći? Pa izgleda da je to stvarno relativno jasno i e, jednostavno, tako da možemo onda 27. veljače postaviti kao krajnji rok za dostavu amandmana, 27. veljače u podne i onda ćemo se ponovno s time pozabaviti na sastanku 18.3. jer je to u redu. U redu, onda znači glasujemo 18.3. E, ako je to e, dogovoreno, e, nemam ništa pod točkom razno, nitko se ne javlja za riječ, znači onda ću samo reći da sedamnaest ožujka u tri počinjemo sa sastankom i onda nastavljamo i osamnaest kada ćemo zasjedati ujutro. Hvala. E, ovime završavam sastanak. La squadra negoziale stasera? Sì, sì, eh, sì, sì stasera alle, alle 5 credo. Ricordo, scusate, eh, la vicepresidente Gourmay. Oprostite, gospođa eh, Gourmay me je podsjetila na nešto veoma važno. donosimo e, zaključak e, o izvješću o financiranju političkih stranaka i zaklada. Danas u četiri podne se sastajemo sa pregovaračkim timom. Znači ako ste vi u pregovaračkom timu molim vas da u četiri sata e, dođete. Cinque e due. Cinque, Cinque. Sastajemo se u prostoriji 5E2. E, Hvala. I evo sada zaista zatvaram sastanak.